Thank you all. Thank you. Hvala vam. So if you agree, actually right in time. ako se slažete, evo, na vrijeme smo, zato što je smo uspjeli nadoknaditi e, kašnjenje. Pa sada možemo ići na desetu točku dnevnog reda, situacija s temeljnim e, ljudskim pravima u Europskoj uniji, godišnje izvješće 2018-2019. godine. Gospođa Claire Daly iz kluba zastupnika GUE je e, izvjestiteljica. Izvolite, najprije izvjestiteljica, nakon toga e, ćemo moći e, otvoriti raspravu. Izvolite, gospođo Daly. Hvala lijepa i jako mi je drago da vam danas mogu predstaviti e, prijedlog izvješća. Zahvaljujem Megat Kiljan iz e, mog ureda, Liden e, iz ureda GUE i sve ove koji rade u sjeni i nikada im se ne zahvaljujemo javno, e, a oni nam jako pomažu u našem radu. Radi se o tematici za koju postoji vrlo veliki interes povelja ljudskih prava jedno od ključnih postignuća Europske unije. Međutim, nakon deset godina vrijeme je da provjerimo gdje smo, koliko je toga provedeno, što je potrebno promijeniti kako bi ono E, radi čega je i napisana ta povelja e, zaista zaživjelo i kako bismo odgovorili na očekivanja naših građana. U tom smislu htjela bi da ovo izvješće bude malo više strateškog tipa i e, da se i mi umjesto pukog godišnjeg izvješća da zapravo revidiramo situaciju u posljednjih deset godina, a parlament će ove godine nas dati i taj e, malo više e, stratešku reviziju. Imali smo produktivne sastanke izvjestelja u Sjeni gdje smo htjeli imati više fokusiran i više e, strateški izvješćaj. Znamo da želje i stvarno se ne podudaraju uvijek, ali u svakom slučaju radili smo u tom duhu. Nismo u ovom kontaktu spomenuli sva pitanja, ali to nije zato što ne smatramo da su druga pitanja manje važna, već jednostavno mislimo da je ovaj odbor radio na mnogo drugih e, tema 2020. godine, primjerice pitanje pravne države, pa nema smisla samo e, e, reproducirati to. Mi smo se htjeli u našem izvješću usmjeriti u velikoj mjeri na ono područja gdje se ljudska odnosno temeljna prava ne uzimaju u obzir ili tamo gdje su u opasnosti. E, I bilo da nije dovoljno preuzeta povelja, a isto tako tamo gdje je došlo do podrivanja nekih aspekata iste povelje zbog e, nasilja protiv izbjeglica, islamofobija, terorističkih napada, napada na e, slobodu medija i tako dalje. Ne morate biti e, posebno pametni da shvatite da je izvješće u ovom sadašnjem obliku e, pomalo neuravnoteženo, ali zato sada ću vam objasniti zašto smo sada u ovoj fazi. Bavili smo se sa pet različitih područja i e, u samom prijedlogu ovog izvješća ekonomska i socijalna prava su u ovom času previše zastupljena. Objasnit ću vam zašto. Mislim da e, vjerojatno sam mislila da drugi klubovi zastupnika vjerojatno neće e, više pisati na tu temu i zato sam ja se time pozabavila, a ostavila sam kolegama više mjesta u drugim područjima da se bave pitanjima drugih sloboda i jednakog e, jednakih e, pravila, odnosno tretmana za sve i tako sam prepustila i kolegama e, malo više mjesta drugdje. Dakle, ekonomska i socijalna prava smatramo da su apsolutno ključna. Neke od njih, to je jasno, e, su u nacionalnoj nadležnosti, ali e, moramo vidjeti kako se na temeljna prava utječe zbog ekonomskih i socijalnih neizvjesnosti. Ako te nemate e, posla ili ako nemate krov nad glavom, onda ćete se manje baviti temeljnim pravima. I znamo da su nepovlaštene skupine one čije se temeljna prava uvijek najviše krše. U drugom dijelu, kada govorimo o temeljnim pravima i jednakom postupanju prema svima, e, također stavili smo kao prioritet seksualna i reproduktivna prava. Ako ne možete vlastito tijelo kontrolirati, čemu o jednakosti? Ali kada gledamo o diskriminaciju, na diskriminaciju Roma, kojim se uvijek govori u ovim izvješćima, e, i to je ispravno, ali moramo reći što to točno znači. Romkinje su odvojene u Europi u e, rodilištima, ne koriste iste sobe, ne koriste iste E, dakle, niti bolničke sobe, niti e, sanitarne uređaje u tim e, rodilištima. Dakle, pogledajmo to malo šire, a ne samo općenito. U drugim dijelovima govorimo o slobodama, naročito slobodi medija, pravo na mirno okupljanje. Države članice su o tome se izjasne i znamo kakva je situacija s migrantima i tražimateljima azila, gdje sasvim ispravno se ovaj odbor time bavi u velikoj mjeri. Postoje i duga pitanja vezana za pravnu državu, pitanja korupcije i e, shvatili smo da se moramo pozabaviti pitanjem korupcije. Dakle, ovo je bio kratak pregled toga e, čime se bavimo, koje su glavne teme, kako bi kolege mogle pridonijeti svojim radom i sami ćemo unijeti amandmane, pa očekujemo i druge kolege da, da podnesu amandmane. Zaista se radujem suradnji sa svim kolegama, mislim da će ovo biti kolektivni rad. Bilo bi dobro zaista da se usmjerimo na neke teme kako ne bismo pisali baš o svemu, moramo dati određene prioritete i nadam se da ćemo u ovom izvješću se zaista osvrnuti na posljednjih deset godina od kako je povelja usvojena. Hvala. Hvala gospođo Daly. A sada e, možemo otvoriti raspravu. Koji se zastupnici žele javiti? Najprije ćemo početi od izvjestitelja u sjeni. E, ovdje su popisani različiti izvjestenji u sjeni. Najprije Karlo Restler iz Pučana. Hvala lijepa i hvala izvjestiteljici na njezinu radu, a hvala također i na obrazloženju gdje se pokušali neka stajališta e, pojasniti. Kada govorimo o e, ljudskim i temeljnim pravima često postoji rizik da se neke stvari manje osvrne, a da se previše naglašavaju druge teme, da u redu je usmjeriti se na određene teme. Međutim, kad se radi o službenom izvješću, vrlo je važno da zaista damo sve činjenice, a isto tako da e, pristupimo cjelovito i sveobuhvatno tako važnoj temi kao što su temeljna prava. E, smatramo da je potrebno, kao što je izvješća učinila, spomenuti održana područja koja su značajna za temeljna prava, primjerice romske manjine i izbjeglice, ali isto tako i mirnih prosvjednika. Istovremeno, e, ignoriranje određenih velikih semenata gdje prava i slobode negativno, negativno imaju, ne, imaju negativne posljedice, tu šaljemo krive poruke nekim ranjivim skupinama. Zato smo se mi usmjerili na nekoliko područja koja bismo htjeli pokriti ovim izvješćem, jedno je situacija ranjivih skupina, njihova prava i slobode koje su sve više u opasnosti u svjetlu suvremenih problema. E, mi ćemo e, barem u našim amandmanima pokušati e, pokriti sve te ranjive skupine. Što se tiče pitanja granice EU, unije trebamo koristiti jezik kojim se uzimaju u obzir svi aspekti, dostojanstvo migranata primjerice, ali želimo u to uključiti i borbu protiv krijumčarenja i trgovine ljudima. A isto tako i sigurnosti građana se želimo baviti kao jedno od prvih članaka te povelje. Zatim nedovoljnih digitalnih aspekata, ali isto tako Neke od tih tema nisu još ispravno regulirane i iz tog razloga temeljna prava to može štiti temeljnim pravima, naročito kad se radi i o osobnim podacima građana. I za kraj, Agencija za ljudska prava spomenula je u svom izvješćaju da je antisemitizam jedan od glavnih E, problema s kojima se suočava u Europi i odlučili smo se posvetiti toj temeljnoj temi vezano za slobodu vjeroispovijesti i isto tako poštivanje slobode govora, slobode okupljanja i slobode mišljenja. Nažalost, smatramo da u ovom prvom prijedlogu to nije u potpunosti pokriveno. E, međutim, pozdravljam činjenicu da se izvjestiteljica obvezala da će to pokušati uključiti u kasnijoj fazi ovo izvješće. Dakle, e, u tom smjeru će ići naši amandmani i zaista se radujem budućoj suradnji i pokušat ću barem s našeg stajališta e, to izvješće malo više uravnotežiti i učiniti ga cjelovitim i sveobuhvatnim. Hvala gospodine Resler, e, vi ste izvjestitelj u Sjeni Pučana. A sada dajem riječ kolegici socijalista i demokrata koja je njihova izvjestiteljica u Sjeni. Hvala lijepo, želim zahvaliti izvjestiteljici i tajništvu. E, vrlo smo dobro surađivali a e, također i e, mojim u sjeni na njihovoj suradnji. Demokracija, ljudska, temeljna prava i pravna država su stvari koje ne možemo uzeti zdravo za gotovo, naročito u današnja vremena kad se oni više u mnogim aspektima ne poštuju. Moramo jasno reći da takvo što nije prihvatljivo. Što se samog izvješća tiče, bila sam među onima. Izvjestiteljica je to rekla. Vrlo je kratko izvješće, jako je usmjereno na određene teme. Mislim da je kratko izvješće vrlo pristupačno, da će ga onda mnogi pročitati, te da će ga koristiti u svakodnevnom radu. Međutim, kolega koji je upravo govorio je rekao da su u izvješću neke stvari jako dobre, ali da drugdje e, se stvari moraju poboljšati. Ja sam socijalista i demokrata i zato su socijalna prava zaista bitna i ona moraju ići rame uz rame s temeljnim pravima. Postoji jedna stvar još koju moram spomenuti kao što je rekla sama izvjestiteljica, puno se ovdje govori o socijalnim pravima, a nešto manje o drugim pravima i bilo bi vrlo važno da ih u današnjim vremenima uključimo i naglasimo više u izvješću. Jedinstvo u Europi E, Europska unija je također i socijalna unija, unija za ljude, a ne samo za kapital. E, međutim, iznad svega Europska unija temelji se na zajedničkim vrijednostima kao što stoji u članku drugom ugovora Europskoj uniji. Nadalje, ovakva izvješća e, često postaju katalog zemalja koji ne poštuju ljudska prava, bilo mala i e, manjim ili velikim razmjerima. I onda kažu tko, što, kako i kada. Ali kako ne bismo imali e, katalog, e, moramo, zapravo uvijek se kada se govori o katalozima, uvijek se zna zašto se neke zemlje spominju, a neke druge mi smatramo da izvješće koje je toliko važno ne može biti toliko političke prirode. Ja sam nova zastupnica u ovom parlamentu i prošle godine neke su me rasprave dojadile. Neki klubovi zastupnika ne uspijevaju uvidjeti što se događa u određenim zemljama jer ljudska se prava ne krše samo ponekada izolirano, već dolazi do sustavnih kršenja prava i ugrožavanja određenih ustanova. E, to je također nešto čime se ovo izvješće ne bavi sustavno, blago rečeno. Isto tako ovo izvješće jako puno govori o Vijeću Europe e, i njegova politička tijela i nepolitička tijela. Ali e, sada moramo vidjeti e, koliko su važni radovi naših institucija. Ako mi to ne učinimo, ako mi ne spomenemo te institucije, pa tko će to učiniti? I postoje još druga pitanja koje su važna i e, e, moramo e, zapravo ovdje i naglasiti E, rezultata određenih izvješća. Antisemitizmom se ne bavi dovoljno često. Islamofobija i afrofobija također se trebaju spomenuti. E, teroristički napadi e, bi trebalo se spomenuti. Jučer se opet dogodio jedan takav napad protiv dakle skupina ljudi zbog njihovih vjerskih ili etničkih etničkog porijekla. Dakle, evo, vam sam usmjeriti na neke stvari koje su e, ovdje već spomenute i one druge koje nisu. Hvala. A sada? Gospođa Parasokoja je svjestiteljica u Sjeni za liberale. Ali, ne, nema, mislim, ko, ko, u ime liberale, izvolite. E, već ćete iznijeti vaše stajališta. Hvala. Ja ću u zamjenu za kolegice iznijeti njena stajališta, onda još dodat nekoliko mojih stvari. Gospođa Parasol je rekla kako po njezinom mišljenju izvješće ne odražava adekvatno stanje u kojem se nalazi Europska unija glede poštivanja ljudskih prava. Mislimo da to zahtjeva još naravno i dodatna e, reakcije drugih političkih klubova koji bi se trebali odraziti u nekim nijansama teksta. Pogled, glede ekonomskih, socijalnih prava, e, migracija, azila i ravnopravnosti, to su stvari koje nisu dovoljno dobro obrečene i tu se slažem. Ostaje ključni aspekti koji nisu uopće dotaknuti u tekstu, kao recimo kršenje prava na području obrazovanja. Zatim ono što potiče iz dezinformacija i pogotovo u digitalnom okruženju. Zatim diskriminacija i govor mržnje koji vode do rasizma, netolerancije, ksenofobije. To su isto spada među najveće probleme a pogotovo što se danas sve više normalizira takav način govora. Zatim, e, treba se u tekstu razviti sve, e, točno sve ona upozorenja na sve što ugrožava demokraciju i pravnu državu. Zatim, u uvodnim izjavama e, se vidi jedan ideološka pristranost koja nije prikladna. Mislim da moramo svoje prioritete odrediti kao europska institucija i upustiti jasnu poruku i našim građanima i zemljama članicama i drugim institucijama. I mm, gospođa Pegazo čitav niz amandmana predlaže kako bi se neke dijelovi teksta ovdje razjasnili i izoštrili. To je ono što je rekla naša izvjestiteljica u sjeni u ime liberala. A ja bih dodala da kao prvo mislim da ne bi trebali toliko energije E, trošiti kako bi izbjegli da se ovdje utrpa sve što se može. Jer naime, u redu je da ovdje strpamo sve što možemo jer svako ima različite prioritete pa prema tome zašto ne bi ovo izvješće bilo tako bogato koliko može biti. Zatim istina je da se ovdje fokusira nacrt izvješća na jedan ograničen broj tema, ali i to je u redu jer napokon i to je u redu jer zato smo političari vidite i kaže se ovdje kako imaju stanovitih pristranih ideoloških pristranih stajališta i to je u redu jer mi dolazimo iz različitih dijelova političkog spektra prema tome i to treba biti odreženo treba se odraziti a na kraju je poanta u dobrim kompromisima sad još nešto imenovat nekog kako bi ga javno posramili da, ovaj široki mehanizam za Eh, očuvanje ljudskih prava i demokraciju koju smo mi zamislili je nešto drugo od onog što će komisija predložiti, da je puno uži instrument. Ali dok god bude fair i korektno, onda zašto ne bismo mi i dalje imenovali pa makar stavili na taj način na stup srama one za koje smatramo da krše ta temeljna načela. I na kraju da ponovim ono što su i drugi rekli. Mislim da ovdje postoji jedan široka lepeza tema i otvorenih pitanja koja se javljaju u zemljama članicama, a ovdje nisu spomenute u ovom izvješću kao što je recimo homofobija, LGBTI zajednice, sloboda govora, kršenje privatne sfere i tako dalje. Postoji čitav niz drugih tema još koji su doista i povezani sa E, onda recimo različitim jačanjima krajnjeg ekstremizma, krajnje desnice koji, kao što smo jučer već raspravljali na našem odboru i koji onda dovode do pojačanih kršenja ovih stvari, ali to ne možemo baš uvijek sve obraditi. Hvala lijepa. U ime zelenih sjena, sa gospođa Delana Viva. Hvala predsjedatelju. Evo ja bih kao prvo htjela zahvaliti izvjestiteljici na ovom e, izvješću Naravno, Zahvaljujem vam na dobroj suradnji i zapravo dobroj temeljnoj točki koje je predstavila u ovom izvješću. U protekle dvije godine smo radili na ovom izvješću i očito je da se vidi nazadovanje po pitanju zaštite temeljnih prava u Europi. I to je ono što nas itekako treba brinuti, zato što je e, to ta jedna slaba točka te velike strukture koja nas zabrinjava i koja nas je dovela do toga da danas gledamo ovakvu Europu, a trebali bismo kroz te godine napredovati, a ne nazadovati, a tomu smo svjedočili u proteklih nekoliko godina. E, kritična situacija u tih nekoliko država je e, vrlo dobro dokumentirana od strane mnogih e, organizacija, kao što je prikazano i u ovom dokumentu. Znači, klubovi zastupnika Eh, Klub zastupnika Zelenih je eh, itekako zainteresiran da idemo još i korak dalje od eh, same zaštite temeljnih prava, zato što su to neka prava koja su nama zajamčena kao europskim građanima, da se također ukaže na ranjivost nekih znači, društvenih skupina zbog nedjelovanja državnih institucija. Mi u Klubu Zelenih želimo se usmjeriti na kriminalizaciju djelovanja nevladinih udruga na sredozemlju i na pritisak koje nevladine udruge trpe e, danas u današnjem društvu, također na zaštitu novinara i zviždača koji ukazuju na slučajeve korupcije. Također moramo ukazivati i na slučajeve znači ubojstava žena, nasilja nad ženama, na prava LGBTIQ zajednica i također na situaciju s migrantima i tražiteljima azila. E, kada govorimo o tim temeljnim pravima E, očito je da dolazi do takvih zločina protiv temeljnih prava kada, kada postoji neodvojivost e, vlasti. E, ono što je također vidljivo u proteklih nekoliko godina, a to je ograničavanje slobode izražavanja i okupljanja na našim, na našim ulicama. Moramo veliku pozornost posvetiti i toj temi. Također se moramo suočiti i sa e, pitanjem e, kako okolišne i klimatske teme utječu na poštivanje ljudskih prava. Evo mi ćemo za, e, u, narednih nekoliko dana kroz amandmane uspjeti iznijeti još konkretnije mišljenje i konkretnije izvješće, ali mislim da je ovo sjajna prilika da na neki način naglasimo e, sve te nužnosti koje trebaju biti poboljšane u okviru poštivanja temeljnih prava, jer inače naša aktivnost kao europskih parlamentaraca neće imati nikakvog smisla. Zahvaljujem i sada u ime ECR-a gospođa Višnjevska, izvolite, imate riječ. Zahvaljujem. Predsjedatelju, e, kada govorimo o ovoj temi, E, vezano u zaštitu temeljnih prava, prvo bih htjela zahvaliti na ovom nacrtu izvješća, ali e, možemo reći da ovo izvješće možda nije u potpunosti e, sveobuhvatno, jer ako izlazimo izvan okvira teme, onda se može činiti da nismo objektivni. Trebali bismo se temeljiti na analizi koja će se pak temeljiti na na samim primjerima znači poštivanje ili nepoštivanje vladavine prava i temeljnih prava, ali to je nešto što se tiče nacionalne nadležnosti, pogotovo kada je riječ o pravu na pobačaj i reproduktivnim pravima. Dakle, to su pitanja koje su isključive nadležnosti država članicama i zato ne možemo reći da se krši pravo na pobačaj zato što to pravo nije uključeno u povelju o temeljnim pravima. No, u članku 2 e, povelja kaže da svatko ima pravo živjeti i to je aspekt e, na koji bismo se trebali usredotočiti. Osim toga, iako puno puta je e, znači, Sud Evropske unije utvrdio da E, konvencija ni u kojem svom članku ne može biti tumačena na način da ukazuje na kršenje prava na pobačaj. E, ovdje, to nije slučaj sa pravom na e, znači, seksualno obrazovanje, iako je to u nadležnosti država članice, zato se ni ovdje ne može govoriti o kršenju takvih prava. Europska unija bi trebala u potpunosti poštivati nadležnost država članica kada je riječ o obrazovnom sustavu te o organizaciji e, obrazovnih sustava. Znači, države članice imaju obvezu i potpuno pravo organizirati znači, svoje obrazovne sustave prema vlastitom nahođenju i također elemente koji su vezani uz e, seksualno obrazovanje. E, po mom mišljenju, pogrešno je <clears throat> upućivanje na e, spolno obrazovanje kada se govori recimo o Poljskoj i također nekakve navodne tužbe vezane uz kršenje e, tog prava i to odlukom od 14.10. iz 2019. zbog kažnjavanja, e, kažnjavanja seksualnog obrazovanja u Poljskoj, od strane poljske vlade. I e, znači poljska vlada i zastupnici u Poljskoj su rekli da u Poljskoj ne postoji takva odredba i da ne postoji situacija koja bi mogla biti dokaz nekakve diskriminacije ili pak kažnjavanja e, znači nekakvog seksualnog obrazovanja u Poljskoj. To je potpuna dezinformacija. Kada govorimo o pravu na azil, ovo izvješće ne uzima u obzir širi kontekst koji je vezan uz situaciju e, sa migracijama. Moramo se podsjetiti na vanjsku dimenziju zato što isključivo učinkovita suradnja s trećim zemljama može omogućiti sprječavanje uzroka tih e, e, znači migracija a e, i posljedica kao što su trgovina ljudima, na primjer. Sada bih se htjela još osvrnuti na jedan od prethodnih, jedan prethodnih izlaganja vezano uz e, ovu ekstremnu desnicu. E, trebali ste čuti pozorno riječi povjerenice Jurove jučer koja je rekla da svaki ekstremizam s bilo koje strane iz desnice i s ljevice je jednako loš, jednako zao i ja se slažem s tim mišljenjem. Dakle, ja u nijednom trenutku ne bih e, željela e, svjedočiti ponašanju koje će stigmatizirati osobe e, koje naglinju desnici po pitanju, politič, po pitanju njihovih političkih mišljenja. Zato što e, imamo mnogo primjera znači, nasilništva na ekstremnoj ljevici. Evo, vidimo da su i drugi članovi voljni sudjelovati u raspravi. Prema tome izvolite za sve one koji su Gospođa izvolite. Puno hvala. E, zahvaljujem na radu koji stoji iza ovog nacrta izvješta koje nam je izvjestiteljica predstavila i smatramo da je ključno da nastavimo uključivati druge elemente koji su ostali izvan ovog izvješća. E, upravo zbog toga me iznenadilo E, da u tom izvješću e, čak tri puta, da se čak tri puta izravno spominje Španjolska. Dakle, neovisno tome koji će biti zaključci do kojih ćemo doći, a mi ćemo naravno uložiti amandmane, mislim da je važno da činjenična baza ovog izvješća bude ispravna. Ovdje govorimo o rastućem broju političara u Španjolskoj koji su u zatvorima zato što izražavaju vlastito mišljenje i to e, tijekom obavljanja svog mandata, što je apsolutno netočno. U Španjolskoj ne postoji ni jedan političar koji se nalazi u zatvoru zato što je izražavao svoja politička mišljenja i to je e, osuda koja e, zapravo je iznimno ozbiljna i koja se ne bi smjela nalaziti u dokumentu ovakve naravi. To bi se trebalo ponovno valorizirati i trebalo bi se oprezno sagledati. Dakle, e, došlo je do zatvaranja političara koji su postupali protiv ustavnog i zakonskog poretka. Dakle, e, to je onaj koji štiti naša prava. Ustavni poredak je taj koji zapravo štiti naša građanska prava. Također smo govorili o e, situaciji na granici između Seute i Melilje, također smo govorili o o e, summary returns, znači e, na tim e, situacijama sa vraćanjem migranata i tako dalje. Znači također postoje i nekakve nedoumice koje osobe mogu izraziti kao nepogodne po njihovom mišljenju, ali moramo pričekati zaključke e, znači Europskog e, suda. Oni su nedavno objavili zaključke o e, slučaju znači tih summary returns, znači vezanih uz lokacije Kalijente i Seuta i Europski sud je bio taj koji je vrlo jasno dao do znanja da takva vraćanja u datim okolnostima da su bila savršena u skladu sa europskim pravom i da ne podrazumijevaju nikakav oblik kršenja ljudskih prava. Ja sam se htio evo referirati na te dvije točke koje smatram prioritetnima, ali mi smo svakako otvoreni za raspravu koju će otvoriti izvjetiteljica o ovoj temi. Zahvaljujem zastupnici Salehos, a sada dajem riječ zastupnici Purek. Izvolite. Dziękuję panie Zahvaljujem. Ja dolazim e, iz Poljske e, gdje dolazim, svjedočimo sve većem porastu e, kršenja ljudskih prava. Žene su žrtve obiteljskog nasilja, one nemaju pravo na pobačaj i također pate one žene, e, pa, znači pa, pate žene iz romskih zajednica, pate žene sa invaliditetom i tako dalje. Naše lokalne vlasti su te koje stvaraju takozvane e, slobodne zone, slobodne od pripadnika LGBTI zajednice. E, u našoj državi smo mogli čuti o mnogim slučajevima nasilja, a branitelj prava djece u Poljskoj kaže e, da e, je tjelesno kažnjavanje prihvatljivo i da je to, znači da se smije tući djecu. I zato smatram da bi se ovo izvješće trebalo dotaknuti svih tih problema i to bi trebao biti znak za uzbunu za sve nas. Gospođo Intervelde, vi ste govorili u ime kolegice, ali vjerojatno hoćete u svoje ime nešto reći. Pa već sam rekla u svoje ime što sam imala, sam samo htjela odgovoriti na ovo što je rekla gospođa Fotiga o stigmatiziranju desnih stranaka. To su besmislice, svako ima pravo na svoje mišljenje. I ja ću odgovoriti ako čujem e, ljude, uključujući ljude iz vaše stranke i, i kad čujem ljude u ovoj e, dvoranu kad kažu da postoje velike razlike između migracije i silovanja, onda, a mislim, silovanje nije tako važan problem e, univerzalno gledano kao migracije. I dobro bi bilo da to koristite, uvidite prije nego što stigmatizirate čitave skupine sa rasističkim motivima. I to je ono što sam rekla, bez obzira da li to bilo desničarsko ili ljevičarski ekstremizam. Ja ću uvijek se javiti i uvijek reći svoje mišljenje. Dobro. Ako imate komentara, izvolite, imate pravo iznijeti ih, ali sasvim sigurno svemu tome ćemo još raspravljati, to budete uvjereni. Hvala. Zahvaljujem predsjedatelju. Dakle, ne možete mi e, zapravo stavljati u usta namjere i e, u, ruke dijela koje nisam učinila ili izrekla. E, kada govorimo o društvima gdje postoji e, nasilje, dakle činjenica je da je nasilje uvijek zlo, ali moramo imati hrabrosti prstom ukazati na kritične situacije. Ja nisam nikada govorila o zločinima E, koji se mogu pripisati čitavom društvu. Vidim da se i gospođa Kemp čini mi se javila. Izvolite. Hvala predsjedatelju. Ja bih samo htjela pitati jednu stvar, e, zato što e, ovdje sjedimo zajedno već šest godina ali kada se govori o tim zemljama takozvane stare Europe, one ne bi trebale zauzimati nekakvo stajalište mentora kada je riječ o našim državama koje su kasnije ušle u Europsku uniju. Možda ćemo jednom sjesti zajedno popiti kavu, gospođo e, Invel Sofie, ali ne u tom smislu da vi mene mentorirate. Dakle, postoje dva e, proturječja između točke pet i točke 7 s obzirom da je riječ o jako važnom elementu, da je riječ o jako važnom dokumentu i ta e, proturječja bi trebala biti izbačena. To će biti iznimno teško, ali nekako se pouzdamo u sposobnosti izvjestitelja. Dakle, ako je netko protiv sterilizacije, a ja jesam protiv e, sterilizacije, ali netko ko recimo jest za pobačaj, odnosno e, za kršenje prava djeteta, to je njegova stvar. Dakle, imamo i drugo pitanje koje je iznimno važno. U ovom izvješću ne postoji još jedan važan, važan element, a to je zaštita kršćana u Europi, zato što oni trebaju tu zaštitu. Jučer je povjerenica Jurova e, je zapravo izbjegla odgovor na to moje pitanje. E, prošle godine smo svjedočili napadima na kršćane. Riječ je od otprilike e, pet e, takvih dijela dnevno a smatram da je to iznimno važna stvar ako već govorimo o kršenju e, prava različitih skupina kao što su žene, Romi i tako dalje, trebali bismo u to kršenje prava uključiti i e, kršene. Znači oni su diskriminirani ne samo u Europi nego također i u svijetu. Hvala. Ako ja ne vidim nikog da se javlja za riječ, onda bih sad riječ vratio gospođi Daly. A da, pardon, komisija je zastupljena u našoj dvorani, izvolite. Gospođa Barbara Nolan iz glavne uprave časti za pravosuđe, izvolite. Hvala. Ja se zovem Natali Stokvel i radim u jedinici gospođe Nolan u općoj upravi za pravosuđe. Hvala što ste mi dali riječ. Želimo čestitati izvjestiteljici ili na sjajnom izvješću koje je jako dobro strukturirano i koncentriralo se na prava pitanja što nije jednostavno. Zahvaljujem i izvjestiteljima u sjeni članovima odbora i parlamenta na svim komentarima. Neće biti jednostavno našoj izvjestiteljici kako to će to sve obuhvatiti u izvješću i mi iščekujemo već finalnu verziju izvješća ali tako bi obavijestili ovaj odbor o našem radu i e, dokle smo došli sa imenovanjem suca za temeljna ljudska prava u njegovog ureda u Europi. Mi računamo da će to biti negdje do iduće jeseni gotov. Jedan, naša strategija za to. I jedan od elemenata će biti upravo da vidimo kako ne samo institucije nego zemlje članice mogu e, dati svoj doprinos provedbi povelje o temeljnim ljudskim pravima u cijelosti. A šta mi mislimo s tim je da se moraju suci, odvjetnici, kompletni zakonodavni dio, zatim branitelji prava, aktivisti, organizacije za ljudska prava, povjerenici, javni branitelji, kao i civilno društvo se moraju zapravo E, kompletno osamostaliti i djelovati na tome da to ne ostane sve mrtva riječ na papiru, naša povelja o ljudskim pravima, nego da se ona u praksi doista oživi i provede. Hvala lijepa na komentaru, a ako se više nitko ne javlja za riječ, onda vraćamo riječ našoj izvestiteljici prije nego što vam da iznesemo koji su rokovi. Hvala. Mislim da, evo, mogu reći samo da to neće biti tako kratko kako smo se mi nadali i pretpostavljali. rasprava je bila dobra. Ja sam vrlo sretna što smo i uspjeli izazvati željeni efekt, mi isprovocirati otvorene odgovore sa svih strana. Znamo da s obzirom da se većina uvijek rasprava vodi iza kulisa, onda je jako dobro da smo otvoreno o tome govorili jer onda stvari postaju puno konkretnije i nemaju više samo opće o, dimenzije. I zato hvala puno svim kolegama na njihovim intervencijama. Neću sad sve ponavljati, ali jasno je da tu postoje razlike. Tu postoje razlike u političkim stajalištima ideološke, ali postoje razlike kod e, iznošenja činjenica. Neću ulaziti u razlike u političkim stajalištima, jer naravno da članovi parlamenta imaju pravo na vlastito uvjerenje i borbu za ono što vjeruje. Ali ono što nemate, na što nemate prava, je nametati svoja stajališta drugima i zato vidite e, recimo tu ova kontradikcija navodna između poziva na zabrane poziva na sterilizaciju i ženskih prava na E, odluku o vlastitim reproduktivnim stvarima, ne možete tu nalaziti kontroverzno. Jer to je jedno je nasilni čin kojih se sprečava, a drugo je jedna sloboda temeljne žene da raspolaže svojim tijelom i onda je odluči kad želi imati djecu. I mislim da će Europski sud sigurno naći e, tu put da pokaže kako se e, mora ženama omogućiti da raspolažu sobom. Zatim neću ulaziti u detalje svega onoga što smo čuli ovdje, mi ćemo se time baviti tijekom idućih rasprava i našeg rada i apsolutno ćemo se držati činjenica. Zatim slažem se s kolegama da to treba biti jedan uzbalansirano izvješće i mislim da ćemo moći dobro surađivati i postići tu željenu ravnotežu. I drago mi je da smo generalno suglasni što se tiče ekonomskih i socijalnih prava a što se ostalih područja tiče, ja sam rekao i na početku, recimo kod digitalnih prava, ja sam to sama rekla i rekla na sastanku sa Sjenama da je to meni jedan od prioriteta, ali u redu. Mi možemo u kontekstu da, toga da ne bude predugo naše izvješće, e, možda to malo skratiti kako bi neke druge stvari mogli preuzeti i dodati u izvješće. Ali vidite, kad pišete recimo jedan nacrt izvješća, onda se nekako držite jednog kraćeg oblika. Ali mislim da je sad jasno u kojim područjima će izvješće porasti, imati više teksta gdje ćemo više dodat, a gdje ne. I toga mislim da ne moramo sad više zadržavati kolege s ovim, Mi imamo dobar tim. E, dobri kolege su u, u našem timu izvjestitelja i sjena i možemo samo nastaviti raditi. Hvala lijepo na ovim zaključnim komentarima, pa onda mogu objaviti da će e, takozvana aplikacija 84, dakle, odnosno da je otvorena e, otvoreno je rok za prihvaćanje amandmana, što znači od sad možete svoje amandmane upućivati, podnositi amandmane na ovaj nacrt izvješća, a rok, rokovi su sljedeći. Rok za podnošenje amandmana je 25. veljače u 17.30. U redu? To ste pribilježili, a to bi nam omogućilo da usvojimo nacrt izvješća u odboru LIBE do sredine travnja, možda 15. ili 16. travnja ove godine, a da bi se onda to potvrdilo na glasanju na plenarnom zasjedanju možemo dakle očekivati da bi to moglo biti u plenarnom zasjedanju u svibnju. I s time smo zaključili prije podnevni dio sastanka. Nastavljamo u dva sata popodne, 14 sati, sa našim savjetovim saslušanjem o umjetnoj inteligenciji. Hvala na suradnju.